So, and Dame i gospodo, dragi kolege, mislim da je vrijeme da započnemo s radom. Ja sam Peter Lize i već su me kolege pitali jesam li ja najstariji član odbora, zasigurno se nadam da nisam, ali sam onaj koji ovdje ima najduži staž u odboru. Predsjedatelji i potpredsjednici dakle iz prošlog saziva više nisu ovdje, a Dina Valean će se dakle, kandidirati za mjesto za predsjednika odbora ITRE, te sam zato ja zamoljen da vodim ovaj sastanak. Dobrodošli svi. Imamo ovdje svoje bilješke na njemačkom jeziku. Tu su malo složeni tehnički i pravni problemi, pa ću ja sada govoriti njemačkim jezikom. Evo iskoristite svoje slušalice zbog toga. Kolegin i Dragi kolege i kolegice, otvaram e, našu sjednicu. E, cilj sjednice jeste da izaberemo predsjednika našeg odbora za okoliš e, i sigurnost hrane kao i zamjenika predsjednika. Četiri na broju. E, moramo prvo razjasniti tko ima pravo glasa. E, to su naravno izabrani punopravni članovi odbora, to je sasvim jasno. E, sada ćemo imenovati četiri kolegica i kolega koji su punopravni član, članovi, ali nisu o, prisutni, imaju zamjeni. od klub je e, umjesto Andreasa Glüka poslao gospođu Ulrike Müller koja će glasati. Ona je ovdje. ECR je saopćio da umjesto gospodina Loba Rukena će nastupiti gospođa Deismel Birkin. Evo, tu sjedi naprijed i nezavisni su nam dali dve zamjene umjesto Jamesa Aleksandara Lencija imat ćemo Pjera Nikolaju, Nikolaja Pedicinija koji će glasati, a umjesto Kristine Šile Jordan će glasati gospodin Puk. Moram vas pitati imamo li drugih punopravnih članova koji nisu ovdje i koji imaju ovdje zamjenike ili zamjenice ili bi htjeli imenovati. Imamo ovdje bilješku. Dakle, nemamo daljnjih e, zamjena. Stoga su ovi članovi e, imaju pravo na glasanje. A sada ću e, vidjeti imamo li kvorum za glasanje. Trebamo e, najmanje četvrtinu članova, to znači 19. I koliko gledamo okolo ima nas dovoljno. Sada vas pitam, imamo li kandidata ili kandidatkinja za predsjedništvo? E, to može imenovati ili klub ili dvadesetina članova. Imamo li prijedloga za e, predsjedništvo našeg odbora? Nils ima riječ. Hvala lijepa. Da bismo e, osigurali da imamo predsjedništvo, e, ja, ja ću govoriti njemački jer je engleski tako težak jezik. Za Renew Europe predlažem nismo... Hvala lijepa. Evo, imamo prijedlog u ime ERA. E e, pitam kandidata hoće li prihvatiti e, kandidaturu. Da, to je slučaj. Imamo primjedbu Mirjam Dali u ime SID-a. Prije nešto idemo na glasanje, E, e, spomenuli ste zamjenike koji zamjenjuju punopravne članove. Mi ćemo imati Mariju Arenu e, koja će zamjenjivati Romana Plama. I htjela bih da to zabilježite. Hvala lijepa. U redu. To ćemo uzeti u obzir. Nastavit ću dalje na njemačkom kandidat je punopravni član odbora, time je ovaj uvjet ispunjen. Moram e, zapitati da li je ispunio deklaraciju o financijskim interesima i e, kodeks za primjereno ponašanje. Tajništvo mi je e, dalo potvrdu toga. Dolazimo do glasanja. Trebamo Eh, ispitati elektronički sustav. Eh, imali smo prošlog tjedna eh, jedan mali natječaj među umjetnicima na plenarki. Trebamo osigurati da sve funkcionira. Aktivirat ćemo naše urađaje. pričekajmo minutu, dvije, da se umjetnici ovdje, tehničari pojave. So stavite karticu u mašinu, u uređaj. To je važno, inače ne možemo početi s postupkom glasanja. I <laughs> možemo zatvoriti glasanje. Ne vidim rezultat, ali mi tajništvo kaže da je sve u redu. Sljedeći puta ću biti e, pažljiviji i budniji. Ovo je bio samo test. A sada e, moramo reći kakav je rezultat. Ako najmanje jedna petina traži tajno glasanje, onda ćemo imati tajno glasanje, inače ćemo potvrditi kandidata aklamacijom. Tko traži tajno glasanje? Nitko. Onda pa, Pascal Confin se prihvaća aklamacijom. Lijepa hvala, srdačne čestitke Paskalu na izboru. Mislim da sad predsjednik mora i raditi. Ja ću se sada vratiti u klupe, a Pascal će zauzeti moje mjesto. Uh, Hvala vam lijepa što imate u mene povjerenja. Evo, samo nekoliko riječi s moje strane, nemam puno vremena. Ovaj odbor je sada po prvi put najveći odbor u Europskom parlamentu. Tu i svoju simboliku, kao što znate u politici je simbolika važna. Dakle, to je znak da Europski parlament eh, smatra da je gubitak bioraznolikosti i klimatske promjene nešto čime se moramo baviti, što nam je dakle na srcu Dakle, pogledajmo svi zajedno kolika je razina uzbune kojom smo okruženi. Zato je dakle ovo jedna poruka koju bismo trebali poslati putem medija, društvenih mreža, dakle da je ovaj odbor po prvi puta najveći odbor u Europskom parlamentu. Moja druga poruka je da ću biti, da ne želim kolege dijeliti na one iz istočne i one iz zapadne Europe kad je riječ o tranziciji. Naša zadaća je baviti se dakle nultim emisijama na cijelom našem kontinentu, dakle postići tu neovisnost o tim izvorima goriva. Dakle, moramo se u tome pozabaviti svim teritorijima, svim društvenim skupinama na tom putu to je poruka koju sam htio s vama podijeliti jer je ona dio DNK ovdje u ovoj instituciji. Htio bih da budemo predvodnici ovdje u instituciji, u europskim institucijama, također kako bismo uvijek imali dakle, odgovarajuću razinu ambicije. To nekada znači i određene kompromise, to je nešto što je dio našeg političkog života, ali ovaj odbor se treba zalagati za ono što je potrebno kako bismo se borili protiv klimatskih promjena i dakle svih promjena koje donose ti problemi. Dakle, gdje god se nalazite ovdje u ovoj sali za sastanke i kojem god klubu da pripadate, dakle vi dijelite tu odgovornost jer mladi gledaju u nas i moramo odgovoriti na njihova očekivanja. Hvala vam. To su dakle bile moje uvodne riječi i sada ćemo se vratiti glasovanju. I kao što je Peter govori na njemačkom jeziku, ja ću sada <laughs> govoriti francuskim jezikom. Hvala lijepa. Sada idemo na izbor potpredsjednika. Počet ćemo sa prvim potpredsjednikom e, da provjerimo da li je lista e, e, onima s glasom, pravom glasa se promijenila. Mm, neću govoriti danskim. Čestitamo tam Paskalu, veselimo se suradnji, pozdravljamo to s naše strane zelenih. Evo, predlažemo našeg kandidata, predlažemo ga kao prvog potpredsjednika, nismo. Dat ću vam informaciju za sekundu. Što se tiče e, glasačkog popisa nemamo promjena. Imamo još uvijek kvorum. Sada moram zapitati imamo li kandidata. Margreti opet ima riječ. E, nisam pažljivo slušala prije, oprostite. neću se osvećivati. U prvom redu e, čestitke. Ponavljam, veselimo se suradnji u ovom odboru. Imamo velika očekivanja od našeg rada i moramo osigurati dobar rad i dobar rad cijelog parlamenta. E, Olafa Gafsa predlažem ka kandidata za prvog potpredsjednika. Imamo li drugih kandidata? Ne. Izgleda da nemamo. Ako nitko e, e, ne traži tajno glasanje, e, možemo odobriti ovu kandidaturu aklamacijom. vas molim te pridruži nam se ovdje. so with no... Evo, idemo na izbor drugog potpredsjednika. E, Provjerivam glasački popis, nema promjena. Kvorum još uvijek postoji. Pa pitam e, klubove, e, žele li nam dati e, kandidate? Hvala u prvom redu čestitke na tvoj novoj ulozi. Veselimo se suradnju. U ime SID-a E, predlažemo Sepa Dansa za drugog e, potpredsjednika ovog odbora. Hvala na entuzijazmu. <laughs> Imamo li još kandidata? Traži li netko tajno glasanje? Onda možemo usvojiti ovu kandidaturu aklamacijom. Mjesto drugog predsjednika je popunjeno. Sada pozivam se pa da nam se pridruži ovdje. So, we're going to... Sada idemo na trećeg potpredsjednika ili potpredsjednicu ovog odbora. Imamo još uvijek isti glasački popis. Kvorum je tu. Evo, klubovi nastupaju. Peter ima riječ. Hvala lijepa. U ime EPP-a predlažem Kristijana Buzoja on je punopravni član ovog odbora, on je i liječnik i pravnik i mnogo je toga učinio u prošlosti pa ga predlažemo za ovu, dužnost. Imamo li još drugih kandidata? Da. S moje strane ja bih predložila Ivana Vilibora Sinčića. On je bio predsjednik E, odbora za e, okoliš i očuvanje okoliša u Hrvatskom saboru, pa ga predlažem kao kandidata. Thank you. Any other Imamo li još kandidatura? Morat ćemo provjeriti. Znate propise. Moramo provjeriti e, imaju li kandidati podršku ili kluba ili najmanje E, četiri člana odbora. Trebamo popis četiri e, zastupnika ili zastupnica koji podržavaju kandidata. Molim, dignite ruku. Tko podržava ovog kandidata? Imamo ih više od četiri. E, sada ćemo imati glasanje elektroničkim putem. Glasamo za trećeg potpredsjednika. Je vais repasser en français. Opet ću govoriti francuski. Sada ćemo provjeriti. Molim, e, uzmite kartice za glasanje. E, zaboravio sam karticu <laughs> tamo. Molim vas, donesite mi je. E, evo, to je solidarnost u našem klubu, u klubu Renew. Moramo definirati sada boju za kandidata e, alfabetskim redom. Gospodin Buzoj će biti zelen, lijevo, a gospodin Sinčić će biti crveni, desno. Tipka desno. Gospodin Buzoj zeleni lijevo, gospodin Sinčić crvena tipka desno. Možemo li otvoriti glasanje? Otvaram glasanje.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 Gospodin Buzoj je dobio 58 glasa, gospodin Sinčić 15 od 74 e, glasa ukupno. Gospodine Buzoj, molim pridružite nam se. Ja. We are moving to the uh, voting for the... Glasamo sada za posljednjeg i to petog podpredsjednika. Nemamo rodnu jednakost. E, vi znate propis, e, imamo formalni zahtjev za renew. E, jedan naš član je napustio salu pa imamo zamjenika ako je to u redu. Počet ćemo sada sa formalnim postupkom. Kad glasački popis, zastupnici i zastupnice, osim ove zamjene, da imaju li klubovi kandidate za petog potpredsjednika? Izvolite. Hvala predsjedniče. U prvom redu čestitam na izboru. E, e, rodna jednakost je važna. Predlažem stoga e, gospođu Anju Hazekamp. Vrlo sposobna zastupnica. Imamo li još kandidata i kandidatkinja? Da vas podsjetim Znate da je propis da moramo imati e, rodnu jednakost. Hvala što ste nam dali jednu e, zastupnicu kao potpredsjednicu. Nemamo rodnu jednakost, ali nismo previše neuravnoteženi. Nemamo drugih kandidata pa vas formalno molim da glasate za petog potpredsjednika. Imamo i samo jednu kandidatkinju. Glasat ćemo aklamacijom ili Merci Hvala lijepo. Evo možete sada slikati predsjedništvo u punom sastavu. E, sastat ćemo se na prvom formalnom sastanku 22. srpnja.